jači. Pod rumunskim predsjedništvom mi ćemo ojačati naše sudjelovanje na međunarodnim događanjima s područja okoliša. Organizirat će se dakle različita događanja, među kojima je vrlo značajna osma konferencija strana E, koje će se održati u Ženevi i e, tu će se također raditi i na e, sastanku krajem svibnja o slanju otpada, zatim o biološkoj raznolikosti koji će se od 29. svibnja do, travnja do 5. svibnja održati u Parizu na Sri Lanki. E, bit će sastanak potpisnica sporazuma CITES. U Bonu će se od 17. do 27. lipnja također održati značajan sastanak za zaštitu okoliša. Za kraj dopustite mi da vam e, zahvalim na pozornosti i da pritom E, ponovim da e, predsjedanje Rumunjske vijećem Europske unije je nešto za što želimo da prođe glatko i dobro. Za nas je to naravno veliki izazov. Po prvi puta smo za kormilom Europske unije. To je e, velika odgovornost za nas. Pruža nam također i velike mogućnosti. I predstavlja ogroman korak na našem e, europskom putu. Računamo na potporu svih vas kako bi se taj naš zadatak e ispunio. Važno je da e, surađujemo i važno je da budemo u mogućnosti da nađemo rješenja. E, naši napori nalik su onima iz prethodnog predsjedanja i cilj im je da, cilj nam je dakle da sudjelujemo i e, E, kao posrednici u odnosima e, među institucijama na nepristran način. Naš je moto kohezija, a europska zajednička vrijednost je poziv svima nama da surađujemo na dobrobit europskih građana. Hvala lijepa, ministrice. Pozivam sada e, gospodina Deneša da e, nam e, predstavi svoj resor. Dame i gospodo Rumunjska kao nositeljica predsjednica predsjedništva vijeća pružit ću podršku svakom trudu u smjeru smjeru snaže dinamičnije Europske unije. Namjera u tome bit će da se proces donošenja odluka u Briselu približi građanima. Upravljanje vodnim resursima je jedno od pitanja kojim se bavimo i napredak pregovora na dva zakonodavna dosija u ovom polju bit će prioritet tijekom rumunjskog predsjedništva vijećem. Direktiva o pitkoj vodi zapravo je najvažniji instrument usmjeren da se osigura visoko kvalitetna pitka voda u Europskoj uniji. Izvorna direktiva usvojena je prije 20 godina, a ovaj prijedlog pokušava poboljšati određene važne elemente koji su identificirani tijekom ispita, primjerice ažuriranje parametara kvalitete, novi pristup koji se temelji na riziku za nadziranje kvalitete, usklađivanje standarda za materijale koji dolaze u kontakt s vodom, poboljšanje pristupa vodi i bolje informiranje potrošača. I bugarsko i austrijsko predsjedništvo potrudili su se da se tijekom pregovora napreduje na ovom prijedlogu. Rumunjsko predsjedništvo naporno radi upravo na ovom dosjeu kako bi znatno poboljšalo tijek pregovora. Od početka siječnja održano su već tri sastanka radne skupine i radimo ka iznalaženju uravnoteženih rješenja iz tehničke i političke strane na ovom dosijelu. Nastavit ćemo naporno raditi na ovom dosjeu i također surađivati s vama u dolazećem razdoblju kako bismo vidjeli koliko je izvodljivo otvaranje pregovora. Osnovni prioritet ovdje bio bi nam uravnoteženi kompromisni tekst koji će zajamčiti odgovarajuću zaštitu i ljudskog zdravlja i okoliša te koji neće dovesti do pretjeranih troškova za naše građane. S druge strane, nestašica vode utječe na jednu trećinu europskog teritorija tijekom godine, tu ne mislim samo na južnu Europu, ima štetan učinak po okoliš, gospodarstvo, tako da oporaba otpadne vode je jedno alternativno rješenje kako bi se smanjio pritisak koji postoji na vodne resurse. Međutim, to treba učiniti na učinkovit i troškovno prihvatljiv način. U kontekstu kružnog gospodarstva u svibnju '18. Europska komisija je izložila prijedlog za uredbu koja će postaviti minimalne zahtjeve za oporabu korištenja vode za navodnjavanje. Kao što znate, prijedlog se usredotočuje na zajednički pristup na europskoj razini te minimalne zahtjeve za oporabno korištenje korištenje vode i nudi jasnoću, koherenciju i predvidljivost za operatere koje bi voljeli u ovu uložiti. Rumunjsko predsjedništvo planira nastaviti raditi na pregovorima na ovom dosjeu u vijeću cilj će nam biti mogućnost jedne političke rasprave na sastanku vijeća u Ožiku i jedan zajednički zaključak na sastanku u Lipnju. Također se radujemo rezultatu vašeg rada na ovom dosijelu. Zaključno, istaknuo bih da uzimanje u obzir globalne procjene koje je provela Europska komisija što se tiče regulatornog okvira za gospodarenje vodom, ali uzimajući u obzir međunarodne rasprave o ispunjavanju ciljeva programa za 2030. o pomorskom okruženju i nakon formalnog sastanka Vijeća za okoliš održavat će se jedna ministarska konferencija o korištenju vode 21. i 22. svibnja u Bukureštu u palači parlamenta. Radim se svim vašim pitanjima i pokušat ću vam dati što sveobuhvatnije odgovore moguće. Hvala. Hvala ministre. Sad pozvala koordinatore i njihove zamjenike da uzmu riječ. Dvije minute po osobi, nakon toga ćemo dati riječ ministrima da odgovore na pitanja, a zatim ćemo imati sljedeći krug govornika gdje će svatko imati po jednu minutu. Zastupnik Lize prvi ima riječ. Hvala. Zahvalio bih se i predstavnicima vijeća, odnosno predsjedništva zaštita okoliša klima. Prvo pitanje, kao što ste rekli, komisija je izložila svoje zamisli koje se tiču naše dugoročne strategije do 2050. Osobno, usudio bih se reći da govorim u ime mnogih kolega, da je vrlo važno što je ovdje spomenuto, a vas bih molio da zajedno s gospodinom Tuskom date sve od sebe što je nužno da se s ovime riješi, da se ovo riješi, da se dokument iznese pred vijeće, da ga se raspravi i da bude strategija, dugoročna strategija za zaštitu klime spremna u bliže budućnosti. Zamolio bih vas dakle da kažete nešto više o vašem vremenskom okviru, mislite li da se to može pripremiti na vrijeme za raspravu u Europskom vijeću? Drugo, što se tiče zagađenja zraka, tu smo znatno napredovali prošle godine, imali smo pitanje finih čestica partikulata, nismo još dovršili posao, ispunili sve ciljeve, ali istaknuo bih na to da postoji vrlo važna rasprava koja se trenutno odvija, pa se postavlja pitanje smo li postavili odgovarajuće vrijednosti kad govorimo o našim ciljevima i zanima me da li pratite možda tu nastavnu raspravu i kakva bi bila vaša reakcija na to. Zastupnica Dali. Zahvaljujem. ministrima. Drago mi što ste došli na ovu raspravu i kada gledamo ove prioritete što se tiče zaštite okoliša pozdravljamo vaše prioritete iz naše stranke jer vaše predsjedništvo je došla pred kraj ovog parlamentarnog saziva. Tu imamo teme poput Brexita i slično, no uz ove prioritete koje ste spomenuli usredotočila bih se na par od njih i zamolila vas malo više informacija o tome kako planirate ispuniti ispuniti ciljeve i prioritete koje ste ocrtali. Što se tiče novog instrumenta za povezivanje Europe, spomenuli ste da će se uspostaviti fond za alternativna goriva osobito za električna vozila. Voljeli bih čuti nešto više detalja i vaše objašnjenje kako tu planirate provesti prioritete. Također, spomenuli ste da će se povesti rasprava o stajalištu koje bi se trebalo zauzeti o strateškim planovima za baterije. I tu ste rekli da ćete isplanirati potrebne korake kako bi Europa bila predvodnik što se tiče skladištenja baterije. I za kraj rekla bih da očekujemo da će se vaše predsjedništvo usredotočiti na dekarbonizaciju transporta, osobito standarda CO2 za teška gospodarska vozila i direktivu o čistim vozilima. Znam koliko su ta pitanja kontroverzna u vijeću, jer države članice imaju različita stajališta, ali nadamo se da ćete uspjeti pomaknuti stvari u nekom smjeru. Za kraj rekla bih da mi je drago što je vijeće usvojilo kompromis o lakim gospodarskim vozilima, i predsjedništvo je uspjelo doći do sporazuma tijekom svog sastanka. Hvala. Hvala zastupnik Demes Makar. Sljedeći ima riječ. Hvala. Hvala lijepa. E, ja sam nekada bio izvijestitelj za izvješće o biološkoj e, raznolikosti u Europskom parlamentu. E, da e, i biološka raznolikost su dio naših prioriteta. I e, sami ste rekli da je Rumunjska zaista pravo riznica biološke raznolikosti. Naročito u Karpatima ima na stotinu endemskih vrsta, međutim i mnogo mesoždera, imate e, risove, e, vukove i e, medvjede u Rumunjskoj. Međutim, ostatak situacije s okolišom nije tako obećavajući. Gospođa Kristijana pal koja se bavi biološkom raznolikošću u Ujedinjenim narodima prije sastanka COP14 u Egiptu je rekla da mora upozoriti da je zaista nužno da se radi o tijekom u sljedeće dvije godine, jer ako se biološka raznolikost toliko smanji u svijetu, dovest ćemo u opasnost ljudsku vrstu. A to se e, jako treba povezati sa e, s klimatskim promjenama. E, pokazatelji e, WWF-a su prošle godine pokazali da smo u proteklih 60 godina izgubili 40% vrsti kralježnaka iz različitih razloga. Sve uzrokovani ljudskom aktivnošću. Dakle, priroda i biološka raznolikost nužni su za održivost u Europi. Bitno je podomoći državama članicama kako bi prešli na e, gospodarstvo sa niskim emisijama ugljika i e, u tom smislu je program LIFE vrlo važan kako bi se sačuvali prirodna staništa i ekosustavi. E, treba stoga uložiti u program LIFE. Imam par e, konkretnih pitanja. Kakav napredak želite napraviti. Vi govorite o osjednom napredovanju. Što to znači? Hoćete li vi podržati povećanje sredstava za program LIFE? Drugo, kakvo je vaše stajalište o europskim programima i sprezi između programa LIFE i poljoprivredne politike? Hvala. Hvala zastupnik Herbrandi. Hvala lijepo. Zahvaljujem i ministrima što su se pridružili ovom našem trapskom ekosustavu u parlamentu. Zadovoljstvo nam je što ste s nama. Imam dvije teme koje bih spomenuo. Prva je dugoročna klimatska strategija do 2050 velikog značaja ne samo što se tiče klime već i gospodarstva. Ako dakle, pogledamo statistike iz studija utjecaja Europske komisije piše da bismo mogli uštediti uvoze goriva u iznosu 2 do 3 trilijuna eura. Dakle, to je nešto što je gotovo teško shvatiti koliko je iznos velik. Mnoge <clears throat> nacionalne, a i Europska središnja banka upozoravaju na rizike vezane uz promjene klimatske i naglašavaju važnost dugoročne jasnoće, jasnoće i za ljude i za poslovnu zajednicu. To znači ne samo da nam je potrebno snažan položaj vijeća što se tiče dugoročne strategije do 2050. već i da moramo promijeniti svoje ciljeve za 2030. Dakle, moje vrlo konkretno pitanje kako ćete nastaviti djelovati u CBU na posebnom samitu kako bismo to ostvarili. Jer taj će za vijeće biti od velikog značaja. Drugo pitanje tiče se biološke raznolikosti. Neću ponavljati ono što je kolega Demis makar rekao. Naglasio bih samo zaključka vijeća od 9. 10. prošle godine gdje je vijeće potaknulo komisiju države članice Europske unije da osnaži aktivnosti da je sve od sebe u sljedeće dvije godine kako bi se pohvatilo u koštac sa najvećim pokretačima biološke raznolikosti i provedu nacionalne akcionalne planove i strategije za biološku raznolikost i strategiju Europske unije do 2020. Tijekom vašeg predsjedništva imat ćemo jednu od posljednjih prilika da ubrzamo svoje napore, osnažimo da se doista nešto ozbiljnije čini po pitanju biološke raznolikosti u Europi. Dakle, potrebno nam je mnogo više nego što je do sada stvarno, a to znači povezati to s drugim proračunskim poljima, ali i naglasiti poljoprivrednu politiku uključujući kada gledam prema budućnosti i novu zajedničku poljoprivrednu politiku. No, možda možete nešto reći o tome kako biste nastavili raditi na toj temi u nadolazećim mjesecima kako bi se postigli ciljevi za 2020. Hvala zastupnik Eichhout. Hvala, hvala ministrima na njihovim uvodnim riječima. Dakle, prije svega bilo je zadovoljstvo prošli tjedan pristovati prvom trijalogu s Rumunjskom i kada i prvom trijalogu o CO2 i teškim gospodarskim vozilima. Tako dakle, da je doista lijepo bilo taj početak zajedno s vama otvoriti. Tu se pokazalo i da stalište vijeća znatno se treba promijeniti na tu vjeru prvom predsjedništvu rumunjskom da će na tome u vijeću raditi. Ja bih se nadovezao na par tema koje su moji kolege već spomenuli prije svega dugoročna strategija za klimu, ne samo summit u Sibiju 9.5. već i što će Europa ponuditi u New Yorku u rujnu znamo da glavni tajnik UN-a očekuje nešto od pojedinih država, čelnika država kako bi svijet više učinio da se provedu dogovori iz Pariza. A znamo isto tako da Europa ne čini dovoljno. Što će rumunjsko predsjedništvo učiniti kako Europa ne bi u New York došla praznih ruku jer bi to bilo prilično bolno da se blago izrazim. Drugo, pitanje e, gospodine za vas, govorili ste o direktivi o pitkoj vodi, vrlo važna stvar i vidim da rumensko predsjedništvo se time bavi. Na što ćete to točno učiniti kako biste se pobrinuli da se stalište vijeća malo približi stalištu parlamenta? Jer tu postoji veliki jaz, lijepo je inzistirati na tome svemu, ali ako će vaše stalište biti daleko od parlamentarnog će biti teško sklopiti konačni sporazum, pa me zanima vaša strategija. Još nešto, a to se tiče dosljednosti koju čekamo od rumunjskog predsjedništva o temama koje drže pitanja zaštite okoliša, iako možda same po sebi nisu u portfeljima ministara zdužnih za okoliš. To je održivo financiranje, dakle ne radi se samo o gospodarskom pitanju, već i o pitanju koje se tiče okoliša i kako ćemo se pobrinuti da neće ćemo samo definirati što je održivo, već da definiramo i što nije održivo u financiranjem, te za kraj reforma ZPP-a. zna da će ministar poljoprivrede doći sutra i ćemo o tome raspravljati, no ta reforma bi također trebala biti u suštini politike zaštite okoliša, pa me zanima kako ćete se pobrinuti da ministri koji su zaduženi za okoliš i vijeće bude u potpunosti uključeno u reformu u raspravu o reformi ZPP-a. Hvala. Hvala lijepa gospodine Eichhout. Ovim smo završili prvi eh, krug eh, govornika. Pa ću dati riječ ministrima za da odgovorite dakle na pitanje najprije ministrica da ona odgovori na pitanja koje su u njenoj nadležnosti, a nakon toga ministar Deneš zapita koji se odnose na njegovo područje. E, hvala lijepa na svim ovim pitanjima i od samog početka želim reći da su sva vaša pitanja bila zaista zanimljiva za nas. Kao što sam od početka rekla, Stavit ćemo naglasak na sva, e, sve naše prioritete i e, zaista pokušat ćemo napredovati i završiti sve naše prioritete. Gospodine Lize, vi i ja E, zaista e, imamo e, ista pitanja koja si postavljamo u pitanju dugoročne strategije Europske unije o klimatskim promjenama. To nas zaista brine. Rumunjsko predsjedništvo želi želi stvoriti e, zaista e, mogućnost za rasprave kako stručne tako i političke na tu temu. I to ne samo na vijeću za okoliš, već i na vijećima za poljoprivredu, za tržišno natjecanje i na drugim e, vijećima. I to ćemo zaista učiniti. Razmatramo e, način e, na koji ćemo moći to proširiti i na ECOFIN i na E, vijeće e, posvećeno pitanjima rada i zapošljavanja. E, spomenuli se sastanak u prosincu i to je zaista e, govorili ste o sastanku na vrhu u Sibiju i to će izazvati pozornost ne samo Europljana, već i cijelog svijeta i želimo zaista napredovati. Na tom e, sastanku u borbi protiv klimatskih promjena. Gospodine Lize, mislim da se svi slažemo da su ove teme teme koje u osnovi e, e, su vezane za život na našem planetu. Postavili ste mi i izravno pitanje o raspravi o kvaliteti zraka. Sve je to dio programa za okoliš kojim se moramo pozabaviti. Ne samo mi koji predsjedamo Europskim vijećem, već i e, pritom mislim i na Europski parlament i e, sigurna sam da e, tu dijelimo isto mišljenje što mi je jako drago, a uvjerena sam da i komisija razmišlja na taj način. Trenutno e, proučavamo kako ograničiti vrijednosti iz te direktive i čekamo prijedlog komisije. Svjesni smo činjenice, kao što sam ranije rekla, da e, je kvaliteta zraka od izuzetne važnosti za e, ljudsko zdravlje ne samo u Europi već i u cijelom svijetu. Gospođo Dali, postavili ste zaista relevantna pitanja. Kad se e, govori o dekarbonizaciji, o čistim vozilima, svi moramo izraditi projekte koji se mogu primjenjivati na različitim mjestima. Kada govorim e, o tome da mi te projekte radimo, mislim na sve dionike, e, mislim i na lokalne vlasti i na europske institucije. Svi dakle moramo raspravljati na tu temu. Prijedlog direktive za čista vozila je prioritet rumunjskog predsjedništva. Na početku kada se govori o riječi čist, e, čini se kao da se radi o e, netaknutoj prirodi. Ne, mi želimo jednostavno smanjiti emisije e, vozila u Europskoj uniji. Trebamo dakle, raspravljati o ovim pitanjima. Moramo raspravljati o napredku koji je ostvaren istovremeno. I mi e, kao predsjedništvo moramo iskoristiti sva postignut napredak. E, moramo raditi na tome da se ide dalje i e, države članice moraju što prije postići dogovor na tu temu. Želimo također što je prije moguće započeti raspravu s Europskim parlamentom. Kao što sam u ovom govoru naglasila, mi smo jedno vrlo otmjereno i otvoreno predsjedništvo. Naše predsjedništvo želi da svi surađujemo kako bismo dovršili neke dosje i riješili mnoge probleme. To nisu problemi samo našeg predsjedništva, to su problemi za svi nas, sve nas. Bilo je još važnih pitanja. Drago mi je da je gospodin Demes spomenuo upravo biološku raznolikost. E, biološka raznolikost je nešto na što je Rumunjska ponosna, ali to je izvor ponosa e, mnogih zemalja. E, biološka raznolikost mora biti izvor ponosa za sve nas. I zato zakonodavni akviri koje sada izgrađujemo moraju biti tu kako bi se zaštitile sve vrste flore i faune, a naročito neke zaštićene vrste. Primjerice, treba zaštiti velike mesoždere kao što su medvidi medvjedi i vukovi. Spomenula sam to e, govoreći o e, našim velikim prioritetima. Upravo ćemo jedan sastanak u Bukureštu posvetiti tim velikim mesožderima. Vi ste sasvim ispravno to povezali s programom LIFE. LIFE program je program za koji se trebamo zalagati i e, on je naravno i kako vezan za višegodišnji financijski okvir. Jer program LIFE predstavlja e, specifičnu mogućnost ostvarivanja projekata na temu okolišta velikih razmjera. moramo napredovati u pregovorima kako bi ih dovršili i kako bi sve države članice mogle iskoristiti ta sredstva, dobiti ih ne za male, već za velike, rekla bih, ogromne i održive projekte. Drago mi je da nije samo gospodin Lize, e, već također i gospodin Herbrandi e, je govorio o dugoročnoj klimatskoj strategiji. Odgovarajući na pitanja gospodina Lizea, rekla sam već da je to itekako u središtu naše pozornosti. Mi e, zaista želimo da na sastanku u Sibiju e, budemo e, usvojili tu e, dugoročnu strategiju. A vi ste govorili o e, ciljevima. E, moramo revidirati strategiju za 2030. godinu. To ovisi državama članicama. Moramo se na to podsjetiti. Jer Rumunjsko predsjedništvo učinit će sve što je u našoj moći kako bismo dobro i pravilno usmjeravali rasprave kako bi sve zemlje članice imale svoju riječ, da ih sve saslušamo, da svi sudjeluju u pregovorima i želimo također pregovor održati članicama kako bismo ostvarili najbolja rješenja. Mi smo tome pristupili vrlo ozbiljno i zaista možete na nas računati. Kako ćemo stvari usmjeravati prema onom cilju o kojem ste vi odlučili. Strategija biološke raznovrsnosti nakon 2030. godine zaista je bitna za buduće naraštaje. Način na koji mi danas štitimo e, e, floru i faunu je e, zaista važan za živote svih nas. Baš sam i u mom govoru spomenula e, strategiju biološke raznovrsnosti nakon 2020. godine. Govorila sam o tome kako ćemo organizirati rasprave na tu temu, jer E, tu strategiju treba u jednom času revidirati. Gospodine Eichhout, vama bih poručila da ono što vas brine, a to su nova vozila, i e, dugoročna e, strategija Europske unije o klimatskim promjenama je upravo ono što je i naše područje interesa. Moramo zajedno raditi kako bismo usvojili zakonodavstvo koje e, je ispravno na tu temu. Govorimo također i o standardima za nova teška gospodarska vozila. Jer e, taj prijedlog je upravo ona karika u lancu koja nedostaje u zakonodavstvu o kojoj se bavi e, smanjivanjem emisija iz e, vozila. I e, moram reći da je pod našim predsjedanjem se već napredovalo, a želimo da i tijek E, budućih e, pregovora nastavimo napredovati kako bismo zaključili rad na toj propisu prije kraja vašeg parlamentarnog saziva. Hvala vam dakle lijepa na ovim pitanjima. Računajte na nas, mi smo vrlo ozbiljni i želimo nastaviti raditi e, e, na onome što su već ostvarili naši prethodnici. I zaista puno smo toga predvidjeli za sastanak e, na vrhu koji će se održati. Sada gospodin Deneš. Ja ću najprije govoriti o pitanju koje postavio gospodin Eckhout o e, pitkoj vodi. I za nas je to vrlo važno pitanje. I što vam na to mogu odgovoriti? Za nas je glavni prioritet da ostvarimo tekst koji će biti vrlo odmireni i kojim će se omogućiti visoki stupanj zaštite za ljudsko zdravlje zdravlje. Među inima sa stajališta harmonizacije kvalitetnih parametara pristupa pitkoj vodi. Trebamo imati pristup koji će se temeljiti na procjeni rizika i e, dobroj informiranju potrošača. I iz tog razloga pregovori koje ćemo voditi e, će uzeti u obzir e, mišljenje Europskog parlamenta. Hvala sada. Prelazimo na drugi krug pitanja. Najprije gospođa Grostec. Svatko će imati po minutu. Hvala lijepa zahvaljujem ministrima koji su došli na sastanak. Vi ste nam dali jednu informaciju, ali bez puno detalja. Naime, govorili ste o e, endokrinim e, narušivačima i e, disruptorima i mi smo u ovom parlamentu usvojili propise e, o e, endokrenim e, disruptorima u pesticidima primjerice, a sada ih treba identificirati za druge sektore i vrste proizvoda. Komisija načinila strategiju koja jest korak u pravom smjeru, međutim nedovoljna. A trebalo bi smanjiti izlaganje naših sugrađana tim štetnim e, tvarima. Što će na činiti rumunska predsjedništvo kako bi išlo dalje i brže. Što se pak tiče klimatskih promjena, htjela bih reći par riječi o oporezivanju vezanom za ekologiju. Radi se o sjetljivom pitanju koja eh, bi htjela znati što vi mislite napraviti na tom planu jer ga treba uklopiti u strategiju za klimu. Hvala gospođo Brosteca da gospodin Branan. Hvala vam. Po jedno pitanje za svakog od ministara. Prvo pitanje, ministar zaduženom za okoliš. Vi ste političar, ja sam političar, svi smo ovdje političari. I znamo da postoji ograničenje koliko prioriteta možete imati. Ne možete ih imati 73 jer to samo po sebi neće biti prioritet. Vi ih imate četiri, nijedan od kojih se zapravo usko ne bavi klimatskim promjenama to spada pod Europu konvergencije jedina, pa me donekle brine to što klimatske promjene zapravo mi se ne čini da su prioritet. Možete li mi razuvjeriti da to nije tako? Drugo pitanje, ministru zaduženom za vodu i šume. Šumarstvo je jedno od onih područja koje se čini relativno malim, ograničenim na ruralne ili poljoprivredne teme, ali kad pogledamo malo bolje zapravo prisutno svugdje, i to je važno zbog klimatskih promjena. 10% klimatskih emisija zapravo se upije u šume. Ključno pitanje je također što učiniti sa drvnom građom kada je prezvedemo, ako je spalimo kao biomasu nestala tako da nas brine povećanje korištenja biomase u budućnosti, no ako se to koristi u gradnji i zamijeni beton, što je globalno problematično zbog klimatskih promjena, iako dakle umjesto tog betona koristimo drvo, tada možemo znati doprinos borbi protiv klimatskih promjena ostvariti. To spada dakle u biogospodarstvo i drvo je tu osnovna sirovina koju želimo uzgajati na europskoj razini. Dakle, možete li mu vjeriti u to da vidite tu mogućnosti e, šumarstva koje se mnogo mogu mnogo bolje iskoristiti i koji imaju ključnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena. Hvala. Hvala vam. Sljedeći zastupnik Oizling. Hvala lijepo. Predsjedništvo je naravno i u izvan Europe u žarištu pažnje. Out of Control, to je izvješće koje vjerojatno poznate, u njemu govorimo o šumama, nacionalnim parkovima i činjenici da šume i parkove u vašoj zemlji su pod velikim utjecajem nezakonite sjeće, ništenja, katkada i uz pristanak države. Mi želimo svoje parkove i šume očuvati, pa me zanima što je ovdje s vašom vjerodostojnošću, dakle od drugih zemalja tražite da provedu na odgovarajući način direktive, dok u svojoj vlastitoj zemlji dolazi do znatnog uništenja šuma i parkova. Gospodin Bolzonaro je u Brazilu ali ako i mi uništavamo svoje vlastite šume, stvari se mogu dovesti u pitanje. To me je zanimalo. Dakle, zaštićene šume koje bi trebalo zaštititi, a trenutno su u opasnosti. Sljedeće, što se poljoprivredne politike Europske unije tiče, vijeće je podnijelo svoje prijedloge i mislim da pitanje vezanja poljoprivredne okoliša i sredstava za to je nešto što u vijeću nije dostatno uzeto u obzir, pa me zanima imate li tu kako e, mišljenje o tome, o toj vezanosti zaštite okoliša i poljoprivrede u vijeću. Zastupnik Dorfman. Hvala. Hvala ministre. Spomenuli ste biološku raznolikost prije par trenutaka. Govorili ste također o očuvanju vukova, risova i drugih vrsti. Znamo da je to važno pitanje za okoliš i naravno to se može sagledati iz perspektive biološke raznolikosti, ali može i drugačije. Sve što se trenutno događa, dakle imamo primjerice 2000 vukova, možemo li reći da to nema veze s biološkom raznolikošću, dakle činjenicu da se ne može uzgajati ovce u određenim dijelovima zbog činjenice da su onda prisutni vukovi koji predstavljaju za ovce opasnost. Dakle, u kojoj mjeri to vezano za biološku raznolikost? Ne znam, čini mi se da postoje potreba za gospodarenjem i tim vrstama i gledam kako bismo mogli supostojati, zajedno živjeti sa tim divljim životinjama s jedne strane, a s druge strane sa poljoprivredom i stočarstvom. Dakle, smatram da je vrlo važno koordinirati postojanje jednog i drugog, koliko je to po vama izvedivo. Komisija uvijek govori da država ima dovoljno fleksibilnosti na tu temu, ali Istodobno komisija izdaje i neke smjernice, dokumente kojima se ograničava ta sloboda, fleksibilnost kroz iste dokumente. Što o tome mislite? Mislite li da će vaše predsjedništvo učiniti nešto s time ili ste zadovoljni sa statusom quo? Hvala vam, sljedeći govornik. Hvala. Prije svega želim vam dobrodošlicu u Brisel, gospođo ministrice, gospodine ministre i sretno u nadolazećih šest mjeseci. Moje pitanje je za gospođu Gabrielesku. Prošle godine bila sam izvestiteljica Europskog parlamenta za sedmi akcijski plan za zaštitu okoliša. Izvješće je naglašavalo nekoliko pitanja što se tiče provedbe zakonodavstva koje se bavi zaštitom okoliša i pokazalo se da tu postoje određeni problemi. Jedan od razloga bio je nedostatak dosljednosti s drugim europskim politikama te nedostatak učinkovitosti određenih politika koje nisu toliko sredstava dobile. Hoćete li se vi baviti sedmim akcijskim planom za zaštitu okoliša i kako planirate privesti kraju rad na tome? Hvala zastupnik Florence, sljedeći ima riječ. doista zanimljiv trenutak u povijesti, kraj saziva, vaše predsjedništvo. Tijekom proteklih 30 godina saslušao sam mnoge prezentacije, čuo mnoge stvari i vaše prethodnike sam uvijek pitao isto pitanje, kako planirate provesti stvari. Sve je lijepo kada stvari izjavite, ali kako ih planirate provesti? Ne moram nužno Ehm, ići skroz do Rumunjske, mogu samo Njemačku uzeti kao primjer. Ako želite raditi na vodi, pitanjima pitke vode, to je hvala vrijedno, ali pogledajmo okvirnu direktivu o vodi. 25 godina bez odgovarajuće provedbe. Tako da bih vas želio doista upozoriti jer kod predsjedništva vijećem uvijek imate ljude koji će pokušati pronaći različite načine sprečavanja provedbe stvari. Samo bih vas na to upozorio, ali želim vam naravno sve najbolje, no molim vas budite oprezni. U nekim područjima smo možda i previše napravili, ne isključujem tu mogućnost, no kad kad države članice nisu radile svoj dio. Tijekom protekle godine, ako pogledate sve direktive i stopu provedbe, doista to bi vas e, dosta uznemirilo. Eto, samo vas još jednom upozoravam da pratite razvoj događaja. Hvala lijepo, zastupnik Sani. Hvala. Gospodin ministrice, spomenuli ste velike grabežljivce Ja sam mađarski zastupnik u parlamentu i predstavljam jednu vašu susjednu zemlju i u tom svojstvu bih vam zahvalio, zahvalio na strpljenju i na činjenici da ste vrlo promišljeno pristupili ovom pitanju. Dakle, vrlo mudro i oprezno ste to učinili. Iako mi jasno da će to biti jedan izazov i pozdravljam konferenciju na tu temu što smatram smatram da je doista dobra zamisao. Moje pitanje, imate li kakav plan ako postoje na raspolaganju pametne tehnologije danas, mislite li da postoje na raspolaganju pametne tehnologije koje se mogu upotrebiti kako bismo mogli baviti se i gospodariti ovom situacijom veznom uz ove risove i druge. Gospodin Orfan, e, imamo se još jednom na popisu, želite li još jedno pitanje postaviti? Dovodite me doista u pitanje, ali neću iskoristiti tu mogućnost. Dobro, zatvorit ćemo onda drugi krug govornika, gospođo ministrice. dat ću vam riječ za odgovore prije nego što riječ gospodin ministar preuzme. Hvala vam gospođo Grostet. Endokrini disruptori trebali bi nam predstavljati problem govorimo o kemikalijama dosta, lošim, lošem korištenju, ljudskom zdravlju, našem zdravlju, zbog čega sam predložila otvaranje rasprave na vjeru ću za okoliš u ožujku upravo na tu temu. Naravno, mm, moramo to koordinirati sa zdravstvenim odborima, ministarstvom zdravlja i obratiti pažnju na ono što znanost govori. Također, na ono što govore građani, no isto tako na najnovija priopćenja komisije. A zbog toga smo upravo odlučili održati ovu raspravu i uvjerena sam da će tijekom rumunjskog predsjedništva ova rasprava izroditi relevantne zaključke. Također ste spomenuli oporezivanje. Govorimo ovdje o klimatskim promjenama. U svom odgovoru gospodinu Lizeu razgovarali o klimatskoj strategiji, rekla sam da želimo o ovome raspravljati ne samo na sastancima vijeća za poljoprivredu već i na ekofinu i tu bismo ovom željeli raspravljati dakle na raznim mjestima kako bismo mogli pronaći odgovarajuće odgovore. Gospodine Brennan, uvjeravam vas klimatske promjene, kada smo ih uvrstili na popis prioriteta, to nije bilo slučajno. Prije smo spomenuli endokrine disruptore klimatske promjene također do takvih stvari dovolje Dakle, nemojte brinuti rumunjsko predsjedništvo želi da stvari idu u smjeru Pariškog sporazuma i želimo provedbu kakva je potrebna. velike grabežljivce, gospodin Sani isto. Ispitali su možemo li upotrebiti pametne tehnologije koje bi se mogle upotrebiti za zaštitu ovih vrsta. Nije slučajno da smo imali raspravu o velikim grabežljivcima u vječu jer želimo se baviti konkretnim stvarima, stvarima koje dolaze iz svih država članica, da vidimo s kojim se problemima one suočavaju, i koje mjere moramo poduzeti kako bismo se pozabavili ovim temom. Vjerujem da svi znate da klimatska promjene također utječu i na razmnožavanje ovih vrsta. Tako da vas gospodine Vremen uvjeravam da ćemo učiniti sve što možemo na tu temu na sastanku Vijeća za okoliš u Bukureštu. Nadam se da će rasprava o grabežljicima velikim privući pažnju te da će zaključci ispuniti naša očekivanja. Gospodin Sarbu, spomenuli ste sedmi akcijski program za okoliš i što ćemo učiniti dakle, studiju utjecaja o akcijskom programu zaštite okoliša koja bi trebala proizaći na kraju našeg mandata i vjerujem da ću vam moći tada dati odgovor, no do tada želimo nastaviti s pregovorima jer je ovo vrlo važno i također ide ruku pod ruku provedbom direktiva koje se tiču zaštite okoliša jer okoliš nije važan samo iz zdravstvenih razloga već i za poljoprivredu, gospodarstvo, energetiku. Hvala. Ministre, izvolite. Hvala. Mm, gospodinu Brennenu što se tiče važnosti šumarstva apsorpciji CO2, ulozi u klimatskim promjenama. Dakle, uvjeravam vas da smo u potpunosti smjesni važnosti šuma za smanjenje utjecaja klimatskih promjena promičemo odgovarajući način gospodarenja kako bismo se pobrinuli da postoji odgovarajući okvir koji će dovesti do smanjenja emisija CO2 čija posljedica su dakle klimatske promjene. Gospodine Heusling, ono što mediji govore o nezakonitoj deforestaciji, krčenju šuma, to i ono što oni tvrde i zapravo tu misle na nezakonito krčenje, a ne radi se o nekom općem fenomenu, dakle radi se o nečem nezakonitom u privatnim šumama gdje nije postojalo odgovarajućih službi koje bi čuvale te šume. Započeli smo sa tematskim međuinstitucionalnim kontrolama koje pre provodi žandarmerija, policija, druge institucije kako bismo se pobrinuli da se na odgovarajući način poštuje zakonodavstvo i kako bi se zaštitio drvni materijal. Gospodine Florence, zahvaljujem vam na vašem pitanju. Direktiva o pitkoj vodi je najvažnija direktiva u ovoj domeni. Ima vrlo ambiciozan cilj i mi pratimo njenu provedbu iako smo svjesni činjenice da imamo ograničeno vrijeme za njenu provedbu, svejedno ne želimo umanjiti e, ambicije tog cilja, no svakako će nam trebati više vremena. Hvala. Hvala vam. ministre. Zahvaljujem na odgovorima našim kolegama. Želim vam sve najbolje u rumunjskog predsjedništva i budite uvjereni da ćemo nastaviti našu suradnju na svim dosijema. Možemo završiti s ovom točkom dnevnog reda, imat ćemo par minuta kako bismo pozdravili ministra i nastavit ćemo s ostatkom dnevnog reda. So, an extraordinary meeting will take place. U Strasburu će se održati izvanredni sastanak 14.2. od 8.30 ujutro i kako bi se glasalo o mišljenju strateškim predlogu strateških planova ZPP-a. Nacrt dnevnog reda ćete dobiti kasnije a nakon usvajanja izvješća prijedloga izvješća dotične kolege će se ponovno vratiti u tajništvo Envija danas imamo 28 jezika za prijevod i sastanak kao i obično točki na raspolaganju i sastanak se prenosi putem interneta. U dosijevu imate zapisnik sastanaka od šest sjednica. Pa ako ne, zaprijemo. prije prigovora do kraja sastanka smatrat ćemo ih usvojenima. E, što se tiče tekućim međuinstitucionalnim pregovorima, preinaka mm, postoje organskih onečišćujućih travi. 18. 12. smo imali drugi drugi usprkos naporima institucija tijekom pregovora politički sporazum nije ostvaren i nije pronađen kompromis o glavnim političkim pitanjima, uključujući granice koncentrata tvari opisnih u aneksima 4 i 5 Instrumenta za njihovu promjenu. Prijedlog komisije koji nije izmijenjen mandatom parlamenta predviđuje granice koje će biti iznesene u aneksima 4 i 5 i aktima za njihovu izmjenu, a mandat vijeća predviđa brisanje tih vrijednosti iz aneksa i usvajanje putem implementirajućih akata. Trijalog sljedeći je u siječnju na redu, ne znamo još točno kada. Na što se tiče misijskih normica 2 za nova teška vozila, 8.1. je prvi trijalog održan. Imamo tu prvu razmjenu gledišta sa svrhom da su zakonodavci pošalju što je veći broj tema na tehničku razinu, pa ćemo vidjeti što će iz toga proizaći a sutra 22. se održava sljedeći trijalog. Program za okoliš i klimatske aktivnosti LIFE. Prvi trijalog je održan 9. Držan, izrazili smo svoja stajališta, imali smo prvu razmjenu gledišta o ključnim pitanjima, a rasprave pokazuju da parlament i vijeće imaju sličan pristup što se tiče određenih točaka osim projektnih ciljeva, proračunskih pitanja, stopa sufinanciranja, geografske ravnoteže i odredbi koje se tiču provedbe radnog programa kroz delegirane ili implementirane akte. Zbog toga parlament i vijeće su se dogovorili da će sva pitanja delegirati na danje razmatranje tehničkoj razini i očekuje se da će nastaviti se sa raspravom 7. veljače. Transparentnost i održivost u lancu prehrambenom. Imali smo prvi trijalog u ponedjeljak. Tijekom njega stalište institucija su izložena, određeni broj pitanja je delegiran na tehničku razinu, imamo znatno vremensko ograničenje da se s ovim dosijem dovrši, pa se složimo, smo se složili da se politička pitanja također prave na tehničkoj razini kako bi se pripremio teren za političke rasprave. Drugi trijalog treba se održati 24. dakle u četvrt toliko o povratnom izvješću o međuinstitucionalnim pregovorima. Možemo preći na sljedeću točku ukidanja pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja. Izvjestitelj je gospodin Pijeka iz Volite, gospodine Pijeka, dajem vam riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Imali smo dugačku raspravu u našem društvu o, ovome. Čuli smo što kažu liječnici, poljoprivrednici, oni koji rade u prometu, svi su oni o ovome govorili. U ovom trenutku standardno vrijeme u Europi je zimsko vrijeme tym standardowym w Unii Dakle, e, taj e, zakonsko vrijeme je standardno vrijeme i jako mi je drago da je Europska komisija pokrenula inicijativu kako bi E, se europski građani o tome izjasnili. E, preko više milijuna građana je odgovorilo na to pitanje. Europska komisija odlučila je stoga promijeniti pravila koji se, e, koja se odnose na legalno vrijeme i na e, vrijeme po suncu. Traži se od odbora ENMI da pripremi e, izvješće prema e, sadržaju toga i traži se od Europske komisije da se pita o javnom zdravlju građana europskih e, građana. Ja ovdje ne govorim sada samo kao zastupnik, već i kao liječnik. Dobrobit građana je ono što e, sam htio u mom mišljenju staviti u prvi plan. Javljaju se naime e, mnoge posljedice, kako kratkoročne, tako i dugoročne. Na te e, pojave i posljedice često zaboravljamo. Promjena sata, pomicanje sata ima i pozitivne i negativne aspekte. Vrlo smo temeljito proučili utjecaj e, pomicanja sata na e, ljude. Ljudskom je biću potrebno da se prilagodi. Njegov organizam se mora prilagoditi. Kao liječnik učio sam različite studije u kojima se kaže da je e, sezonsko pomicanje kazaljki u Europi nešto što treba smanjiti te da da bismo trebali promijeniti ovo što stoji u direktivi. Bilo je puno dakle, javnih rasprava o e, e, legalnom vremenu i vremenu po suncu. A uzeo sam u obzir i mnoge statističke podatke. Pokušao sam analizirati situaciju situaciju prosječnog građanina. U razdoblju kada se mijenja vreme, u Europskoj uniji povećava se broj srčanih udara, a povećava se i broj samoubojstava. Ljudi su manje zadovoljni životom i, ima više prometnih nesreća. Pozabavio sam također psihofizičkim eh, efektima za koje također postoje eh, mnoge informacije. Te smo različite informacije proučili. One koje se odnose na kronobiologiju, to je eh, novo zakonsko područje koje se razvija na dinamičan način. Kao što što sam već rekao, problemi su raznoliki i poznajemo i teoriju koja kaže da na ovu temu postoje i pozitivne i negativne posljedice. Drago mi je što je Europska komisija poduzela tu inicijativu, a slažem se i sa dijelom zaključaka Europske komisije. A slažem se s mišljenjem da su države članice te koje bi morale odlučiti o uvođenju promjene sata. Na istoku Europe Estonija i e, Litva E, imaju jednu vremensku zonu, dok je na zapadu EU u Portugalu i druga vremenska zona. I e, razlika između ta dva područja je od dva sata. Ne, ne smijemo državama članicama nametati rješenje jer to ne može učiniti Europska komisija. Moramo poštivati načelo subsidijarnosti, a države članice moraju same e, preuzeti, poduzeti te odluke i to nakon što su proučili sve što je potrebno potrebno. Neće biti lako donijeti odluke e, i vjerojatno će se različite odluke donijeti u Njemačkoj, Portugalu ili pak Baltičkim zemljama. Problem e, ćemo morati riješiti. Radi se o problemu s kojim se već desetljećima suočavamo. E, ljudi su se u međuvremenu navikli e, na to i mladi reagiraju drugačije od starijih. Moramo e, biti oprezni. Moramo proučiti i promet i poljoprivredu i druga područja. Nažalost, nemamo e, vrlo često dovoljno podataka koji bi nam omogućili da zauzmemo zajedničko stajalište. Stoga ja mislim da su države članice te koje trebaju e, donijeti odluku. Thank uh, Najljepša hvala. Želi li se još netko javiti za riječ? i govoriti o ovoj temi. Gospodin Lize nam stiže. Gospodin Dans također. Oni su se javili, ali još nisu tu doći će. Možda bih mogla dati riječ komisiji i koji će dati nam svoje komentare, a onda kada dođu dva izvjestitelja sjene da ćemo riječ njima, pa opet vama. Komisija, izvolite, imate riječ. Dobar dan svima. Ja sam Peter Dimejer i radim uglavnom prvi mol Zadovoljstvo mi je sresti se s izvjestiteljem ovoga odbora. Mogu govoriti vrlo kratko, jako nam je drago što smo čuli ovo mišljenje jer ga podržavamo. Čuli smo kakavo je stajalište gospodina Pika i uzabilježili smo neke aspekte koji se tiču odgađanja implementacije 2020. Čini mi se da je to dosta razumno. Sve u svemu ovaj prijedlog je u skladu sa našim prijedlogom, prijedlogom stoga mu želimo sve najbolje kad bude predstavljao svoje mišljenje i čekamo konsolidirano mišljenje parlamenta. Zahvaljujem se i želim vam ugodno poslije Hvala. Thank you very much, U redu, najljepša hvala ako je to, gospodine Pijeka. Možda ste željeli nešto reći. Da, hvala komisiji. E, Hvala komisiji. Nisam siguran hoće li to biti moguće jer neke dijelove postupka ne možemo preskočiti različiti odbori moraju dati svoje mišljenje zatim moramo čuti mišljenje vijeća komisije i parlamenta. Stoga mislim da ima smisla, odnosno imalo bi smisla da to bude godina 2021. To bi bilo dobro rješenje. Osobno ja bih želio da se to smjesta dogodi, ali neke stvari mora moramo imati na umu i moramo imati na umu da neke korake ne možemo preskočiti i da neke stvari moramo napraviti onako kako je to potrebno. Rok za amandmane je 25. siječnja. Moramo glasovati na uh, do kraja 2021. Sada idemo na e, primjedbe. Imamo četiri primjedbe. E, toga pozivam su e, izvjestitelja gospodin Bašta se Barstaj se koji se prvi javio i izvolite. Hvala predsjedateljice, kolege. E, dobar dan članovima komisije. E, ja sam zapravo podnio jednu primjedbu na korištenje genetski modificira e, modificiranih proizvoda, pamuka, kukuruza i ljene repice. Ne ću proći kroz sve primjedbe, možete ih e, pročitati nacrt rezolucije o kojoj smo glasovali. Kada ova rezolucija bude usvojena na našem odboru i na plenarnom zasjedanju, imat ćemo 31 primjedbu sveukupnu, a ono koje su odobrila već na, e, na plenarnoj sjednici, a tu se radi o dvije trećine, odnosno 66% posto glasova koje treba postići, a postignuti su i to signal koji šaljemo. To je zapravo stajalište koje brine e, komisija i dalje nastavlja u, u usvajati genetski modificirane proizvode u, u koje hrani, a evropski građani su protiv toga. Dakle, ne nema kvalificirane veličine u vijeću koja bi bila za to da se usvoje E, u svoj uvoz svakve hrane. Dakle, jako me e, čude da komisija sustavno ovo odobrava da usvoje ove stvari e, upravo prije božićnih praznika Mediji su manje o tome pisali, neću govoriti o demokratskom deficitu koji to um, uh, odlikuje, ali želim se baviti sadržajem ovoga zahtjeva za odobravanje. Dozvolite da kažem prije svega nekoliko biljaka, odnosno biljnih vrsta su otporni na e, glifosat, a njegovo korištenje je zabranjeno u Europskoj uniji za e, pa muki i za uljenu repicu. Oni su e, otporni na glifosate. Mi znamo da je to tako. oni treba će nam veće količine glifosata za ovakve vrste beljaka za razliku od ne genetski modificiranih biljaka. O tome raspravljamo sa komisijom Komisija nam sustavno govori da evropski građani su zaštićeni od eh, rezidualnih ostataka jer postoje ograničenja koje su uspostavljene za godišnje eh, programe od 2019. i 2021. tu nema ograničenja koje države članice moraju poštovati za testiranje rezidualnih ostataka glifosata. Pitanje je sada kako komisija zaista može reći, kako smije reći da su sigurni da javnost neće biti izložena višim razinama glifosata jer nema obvez e, koje se nameću država članicama da to čine. Zašto se ne zabrani uvoz svih ovih biljaka koje su otporne na određene vrste glifosata? Drugo, drugo pitanje. Kao dio znanstvenog ispitivanja vidjeli smo da genetski modificirani pamuk i njegovo sjeme imaju puno veću otpornost, odnosno nisu podnijeli e, dodatne testove za e, to da se njihovo e, sjeme pamuka koristi za životinsku hranu. Studije od 2004 su to pokazale. I tu se govori o različitim problemima, problemima e, za plodnost muškarica i žena koje dovodi do gubitaka E, stočara, općenito poljoprivrednika, jer tu dolazi do bolesti, infektivnih bolesti i jako veliki problema za zdravlje. Dakle, zašto ne želite uzeti u obzir ono što kažu znanstvenici, treba više testova obaviti. E, genetski modificirani pamuk o kojem danas govorimo ima dva genetska markera koji su otporni na antibiotike. E, e, jedan od njih je e, Svjetska zdravstvena organizacija klasificirala kao nešto što je vrlo važno za ljudsko zdravlje. Panel za genetski modificirane proizvode izvode 2004. godine je analizirao genetske markere koji su otporni antibiotike e, tako što je izabrao trans e, genetičke e, događaje i ti markeri koji pokazuju otpornosti i u ljudi i u životinje na određene vrste antibiotika. Rekao sam koji su to antibiotici. Mi znamo da je to pravi problem problem e, za borbu protiv mikrobske otpornosti na antibiotike. Komisije, zašto želite odobriti upotrebu ovoga kako koji genetski e, modificira? E, prije nego što vam riječ gospodinu Balasu, da ću riječ gospođi Melior. Hvala gospođo predsjedateljice da govorimo u ime gospodina Balasa, ako je, je trebao govoriti o ovome, mogu jedino ponoviti ono što je već rečeno. Govorimo o, genetski modificiranim proizvodima i to već dugo vremena, zapravo 30 je dva, a ne 31 kao što je već rečeno problem sa primjedbama protiv ovih genetskih i modificiranih organizama je lako je opisati. Postoje znanstveni problemi koje je već gospodin Stajec e, spomenuo, ali ono što nas najviše brine je način na koji se donose odluke u vijeću. To treba promijeniti. 14. E, siječnja, ako pogledamo bilo po kojih ovo, genetski modificiranih proizvoda. Nismo dobili ni jednu odluku, ni jedno mišljenje o njima. U mojoj zemlji, Njemačkoj, e, mi smo odlučili biti suzdržani od glasovanja, a to traje već godinama, dame i gospodo. Ovo nije dobar način rada u Europskoj uniji, to nije način kako treba raditi, stoga moramo o ovom ponovno razgovarati, tako da parlament i dalje može glasovati o bilo kojoj promjeni, a naše kolege iz odbora o tome govore. No, prije nego što pristupimo ovom novom postupku i proceduri, mislim da se ne bismo trebali baviti samo promjena genetskih eh, eh, genetskih eh, certificiranih proizvoda u EU, uniji, već i drugdje, a prije svega za sve ove procedure odobravanja govorimo o zdravlju, prehrani, postoje različita e, mišljenja, ali što je o utjecaju na okoliš, mislim da je to jednako važno, a nikad o tome ne govorimo. To nikad nije čimbenik i mislim da je to još jedan dio, još jedan jedan čimbenik koji ih treba uzeti u obzir u budućnosti i nadam se da će to tako biti, u budućnosti da će to sve biti prihvatljivije za korisnika. Sada gospodin Florence, izvolite ma riječ, hvala. E, informacija od Pučana koju vam želim proslijediti. Prvo tri primjedbe mi bismo se složili sa te prve tri a četvrto kad govorimo o otpornosti, a ako me e, služi radi se o pamuku koji je genetski modificiran i tako dalje. Što se te četvrte točke možda možemo nešto više reći o otpornosti, možda se nešto što novo događa, a to nije ono što želimo naročito što eh, kad govorimo o ADD-u jer imamo neke, neke uputnike. Dakle, može li nam komisija jamčiti ako ovaj pomuk odobrimo da neće dovesti do eh, širenja određenih čestica koje su otporne na antibiotike. Dakle, otpornost na antibiotike je zaista problem i može li nas komisija razuvjeriti e, da se to neće dogoditi ako se odobri ovaj pamuk. Ima li još netko? Ne, onda da vidimo što će nam reći komisija na sve ove primjedbe. Dragi zastupnici, gospođo predsjediteljice, hvala puno. Vrlo pažljivo smo poslušali sve vaše komentare i, još bih smo jednom naglasili da imamo pravnu obvezu, zakonsku obvezu da slijedimo proceduru e, koja je dio zakonodavstva o genetski modificiranim proizvodima, e, mogu vas jedino pokušati uvjeriti da smo tu proceduru do sada jako dobro slijedili. Imali smo konferenciju, imali, procenili smo rizik za sve dosije o kojima danas govorimo. EFSA je potvrdila da nema sigurnosnih problema koji bi uključivali i otpornost prema e, genetskih modificiranih proizvoda prema antibioticima. EFSA e, je uvjerena da je ovo dobro procijenjeno i da tu nema nikakve takvih sigurnosnih e, problema kad se radi o ovim proizvodima. Gospodin Stas je također naglasio problem rezidualnih ostataka i činjenicu da to nije dio e, plana kontrole. Prije svega moramo još jedno nam naglasiti da su svi planovi koji su sve biljke koje se uveze u Europsku uniju moraju udovoljiti propisima o maksimalnim eh, razinama rezidualnih ostataka i treba uzeti obzir eh, eh, godišnju kontrolu i biljaka i sve druge sigurnosne mjere ako države članice e, misle da ove rezidualni ostaci nisu problematični, onda oni ne provode kontrolu. To je njihova odgovornost, no uvozni proizvodi moraju udovoljiti odredbama o e, maksimalnim razinama sudanih ostataka. E, vi nas e, pitate zašto nastavljamo odobravati e, genetski modificirane proizvode. Mi slijedimo proceduru i jedan zastupnik je rekao da države članice u tome nemaju ništa za reći, no Takvi proizvodi se uvoze u sve države članice i stoga se možda možete pitati zašto vi ne zauzmete stajalište o ovim proizvodima, zašto vi niste vidjeli nikakve sigurnosne probleme. Jednostavno zato što je to sigurno i zato što to koriste vaši poljoprivrednice. Dakle, tu je jedan širi problem ovisnosti, ali to ne može biti e, pitanje sigurnosti. E, još jedno pitanje koje je postavljeno ti tiče se nedostatka mišljenja. Kao što znate, komisija je predstavila prijedlog da se poveća transparentnost u ovom kontekstu e, pregovori su e, se odvijali između e, parlamenta i vijeća mi pozdravljamo daljnju raspravu. Dakle, nema političkog eh, otpora genetski modificiranim proizvodima, ali se ona ne može temeljiti na sigurnosti. Mi smo eh, primijenili sve, svako zakonodavstvo, dobili smo mišljenje s, također imamo i prijedlog da povećamo transparentnost procjene rizika i to, o tome će razgovarati se i u parlamentu i komisiji. Komisija pozdravlja nastavak rasprave o tome. Još jednom dakle naglašavam da pravo nadzora Europskog parlamenta je ograničeno na pitanje koje se tiče jesmo li e, e, zapravo prekoračili svoje e, provedbe ovlasti, a mi nismo. Je li sve zakonodavstvo doneseno, da. Argumente koje smo danas čuli zaista se ne odnose na pravo nadzora i na šira pitanja već e, samo o sigurnosti, a što se sigurnosti tiče naglašam da se mi mi e, zapravo oslanjemo na e, mišljenje EFSA koja je potvrdila da su ovi proizvodi sigurni. E, zahvaljujem vam na pozornosti i mislim da evo tako, tu mogu završiti sa svojim obraćanjem. Hvala. Hvala lijepa. E, sutra ćemo glasati na ovu temu, a na e, drugom e, plenarnom zasjedanju u siječnju ćemo glasati dakle na plenarnoj. Budući da glasamo u 5 i 20, što je sljedeća točka našeg dnevnog reda. Imamo sada stanku do 17 i 20.